što narušuje e, konkurenciju. E, e, tako da se te štetne učinke prebacuje na europske kompanije i prijevoznike. Stoga kada dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja, onda mi kao Europska unija e, e, postati konkretni s konkretnim mjerama protiv subvencioniranih prijevoznika, protiv dumpinga, ali i sa zajedničkim e, djelovanjem kada naši prijevodnici pri slijetanju E, doživljavaju diskriminaciju. E, e, evo, kad nam prijeti diskriminacija, ali još nije nastupila, već tada moramo djelovati. Kad već imamo prijetnju takovih situacija, moramo djelovati. kod ovakvih prijetnji to što mi djelujemo to je zasluga Europskog e, parlamenta, to smo proveli u trijalozima. I e, samo time e, ova uredba dobiva zube. Naravno, bolje bi bile da to nikad ne trebamo primijeniti. To je već diplomatski instrument Europa se mora boriti protiv diskriminacije. E, protiv diskriminacije se svaka pojedina država ne može boriti sama, ali ujedinjeni možemo nastupati i u zračnom prijevodu. E, e, America first, Gulf first, China first, na, tome, na to moramo odgovoriti sa Europe first moramo imati e, pravitno tržišno natjecanje i zato zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u ovom e, izvješću. Imamo sada jaku Europu, imamo daljnji kamen u izgradnji Europske unije i našeg jedinstva. Hvala lijepa. A sada u ime komisije e, ima povjerenik Oettinger gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja nastupam u ime povjerenice Bulc, ona je oboljela, ali je zahvalna za ovo savjetovanje u, u danas u ovom domu. Zahvaljujem Markusu Piperu na njegovom izvješću Mm, i na sadržaju tog izvješća zahvaljujem i e, odboru za ovaj sadržaj izvješća mm, e, e, i izvjestitelj i izvjestitelji u sjeni su obavili vrlo dobar posao. Ova nova uredba o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevodu je daljnji korak u provedbi naše e, strategije zračnog prijevoza. Sada smo dobili zato jedan pravni e, temelj. To je e, jedan važan dio našeg instrumentarija za e, tržišno natjecanje i za vanjsku politiku u odnosima sa e, drugim zemljama. Moramo osigurati pravedno tržišno natjecanje. E, natjecanje u ovom sektoru, u zračnom prijevozu, je, ova konkurencija je velika Stoga trebamo imati zajedničku europsku politiku i instrumente e, koji će nam omogućiti da za sve prijevoznike osiguramo e, pravedno natjecanje i dobre uvjete. E, radi se o zračnom prijevozu u Europsku uniju i iz Europske unije. I sada imamo po pola poduzeća koji su bazirani u Europskoj uniji i konkurente koji e, e, imaju nastan u trećim zemljama. E, moramo surađivati sa svima, ali na pravednoj osnovi zračni e, e, e, prijevoznici iz trećih zemalja imaju naše, naše jamstvo da naši propisi važe za, i za njih kao i za evropske prijevoznike. Mi želimo kao Evropska unija pravedno namjecanje uz jednake uvjete za sve. Ali evropski prijevoznici kad e, djeluju izvan Europske unije se ne susreću uvijek e, sa istim uvjetima, već e, trpe diskriminaciju. Mi, komisija i parlament potičamo ideju multilateralnog okvira koji će biti pravedan za sve niti svjetska trgovanska organizacija niti neke druge e, organizacije nisu realistične u svojoj zaštiti stoga Europska unija mora djelovati i sklopiti sporazume e, sa trećim zemljama koje će e, tu situaciju ispraviti naravno to možemo imati i bilateralne sporazume, ali e, e, sporazum e, Evropske unije kao stranke sa trećim zemljama je mnogo djelotvorniji. To će bi, imamo sada učinkovit instrument koji će u interesu naših sugrađana osigurati e, radna mjesta u zračnom prijevozu, e, ukinuti e, nepravedno tržišno natjecanje u tom sektoru. Ova uredba koju ste vi predložili E, se razlikuje od prethodne uredbe e, iz 2004. koja je bila neučinkovita i neprimjenjiva u praksi. Sadašnja uredba e, je prilagođena specifičnostima zračnog prijevoza i jasnija, djelotvornija i učinkovitija. Mi kao komisija poležemo veliku vrijednost u e, e, e, važnost u pregovore sa trećim zemljama kako bismo sklopili sporazume koji su nam potrebni pregovori na razini Europske unije su svakako mnogo djelotvorni nego bilateralni sporazumi. E, to je dobro i za zračne prijevoznike i za naše e, sugrađane koji mogu e, putovati u, po najboljim uvjetima i sa najboljim prijevoznicima. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam. U ime odbora Ekon dajemo riječ zastupniku, zastupniku Tremosa i Balsels. Hvala lijepa i dobrodošli u parlament. Imamo veliku konkurenciju između avioprijevoznika. U slučajeve nepravednog tržišnog natjecanja od ključne važnosti je osigurati pravedno tržišno natjecanje. Tu bi Evropska unija trebala više djelovati. Tražimo dakle, pravedno natjecanje za sve tvrtke. To se ne može ocijeniti kao protekcionizam. Traži se također da određene tvrtke prestanu dobivati državne potpore i sada zahtijevam veću financijsku transparentnost i jasna pravila kada je riječ o prijevoznicima iz trećih zemalja u EU, uniji, kao i kada je riječ o njihovim ulaganjima. Ovdje govorimo o 500 milijuna potencijalnih putnika iz EU. unije. Imamo sve veći, zračni promet eh, prema ostatku svijeta. Vjerujem da bismo trebali povezati klauzulu o financijskoj eh, transparentnosti u odnosima prema stranim eh, ulagačima. Dakle, tvrtke iz trećih zemalja dobivaju državne potpore i zašto bi one trebale kontrolirati od kompanije ovdje u Europi. Po meni to nije e, pravedno tržišno natjecanje. Hvala lijepo. Hvala vama. Idemo, prelazimo na javljanja za riječ iz klubova zastupnika. Počinjemo sa EPP-om. Riječ ima zastupnik e, Van de Kamp. Hvala lijepa predsjedatelju. Pozdravljamo povjerenika Oettingera. Nadamo se da ćete prenijeti pozdrave povjerenici Bulc kao i naše želje za njezino brzo ozdravljenje. Hvala kolegi Markusu Piperu na sjajnom poslu koji je odradio vezano uz, ovaj, uz ovo izvješće. Ovaj dosje je dovršen tijekom austrijskog predsjedanja i sada razgovaramo o ishodu trijaloga. Povjerenik je istaknuo da je riječ o jako važnom doseu za odbor Ekon i da ima međunarodnu dimenziju. Činjenica da je u zadnjih nekoliko mjeseci ovaj dosje postao još i važniji jer vidimo svojevrsne nacionalističke tendencije u svijetu. I za Europsku uniju je važno da sektor zračnog prijevoza ostane otvoren. I to se mora postići na otvorenom tržištu i na pravednom tržištu. To je važno za razvoj tržišnog natjecanja, a podrazumijeva i borbu protiv državnih e, poticaja i državne pomoći. Nije li riječ samo o arapskim zemljama, tu su i Kina, Singapur, Hong Kong i vidimo ovdje veliku konkurenciju. Nadam se da će nam ovaj dosje omogućiti da poboljšamo situaciju u ovom sektoru. Hvala vam. U ime kluba socijalista riječ ima zastupnica Projs. Ja, vielen Dank, Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege i kolegice. E, osnova i dobrobit e, Evropske unije leži na konkurenciji i to pravednoj konkurenciji. To važi i za zračni prijevoz. E, stoga moramo i prijevoznike i putnike zaštititi od nelojalne konkurencije. Nažalost, živimo u situaciji u kojoj samo sa snažnim instrumentima možemo to osigurati. E, reforma uredbe je stoga bila e, prijeko potrebna. E, sa strane vijeća nismo dobili pravi odgovor. Nezamislio je da se jedna skupina država protivi ovom instrumentu i da želi izručiti Europi e, nelojalnim e, konkurentima e, samo da bi se slijepo držala slobodnog tržišta. Stoga je veliki uspjeh što smo sada napravili jedan čvrsti pravni tekst za naše prijevoznike. Imamo učinkovit instrument da se štitimo od nelojalne konkurencije trećih država. E, e, moramo štititi i prijevoznike i putnike. Trebamo poštenu konkurenciju. E, sada imamo jedan široki kompromis u ovoj uredbi i to zahvaljujemo uglavnom eh, Markusu Piperu i njegovim suradnicima, ali zahvaljujem i svima ostalima koji su eh, sudjelovali u ovom radu. Hvala vam. U ime kluba ECR eh, zastupnica Foster, minuta i 30. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Dosta smo napredovali od eh, prve razmjene gledišta o ovom dosjeu. Izvorni tekst komisije, uredba 868, je zauzeo protekcionističko stajalište. Govorilo se o nametanju sankcija operaterima iz eh, trećih zemalja. To je bio jako pesimističan eh, signal našim međunarodnim trgovinskim partnerima i naštetio bi našoj povezanosti i našoj reputaciji izvorni tekst bi također naštetio tržišnom natjecanju naših operatera, a dao bi nadležnost komisiji da ih se kazni prije nego što se iznesu dokazi. Da, dobro je boriti se protiv nepravednog tržišnog natjecanja, ali ne na uštrb kupaca i na uštrb radnih mjesta. Međutim, nakon trijaloga sada mogu poduprijeti konačni tekst. Tu su se pojasnile nadležnosti država članica, dakle sporovi, bilateralni sporazumi sa trećim zemljama i sl. Mislim da smo uspjeli postići dobru ravnotežu. To će omogućiti da našim operaterima i operaterima trećih zemalja da inoviraju. I uvijek bismo trebali zauzeti ovo stajalište koje donosi dobrobit na duge staze. Ovo je vjerojatno moj zadnji govor u ovoj vijećnici, a moj prvi je bio 1999. Zahvalila bih prevoditeljima i ovdje u Briselu, tajništvu i svom osoblju Europskog parlamenta na njihovom profesionalizmu i potpori i svima im želim dobro u njihovim budućim uspjesima. Hvala lijepo kolegice. E U ime kluba ALDE, potpredsjednik parlamenta, za gospodin Telička, dvije minute, hvala lijepo. Evo ja ću zahvaliti Jackie Foster što je bila sjajna kolegica, doista mi je bilo drago surađivati s vama i želim vam sve najbolje. Imam e, tri glavne riječi koje mi padaju na pamet. Učinkovitost, komplementarnost, dijalog. Učinkovitost konačno imamo instrument dakle, koji nije isključivo protekcionistički. Uredba bi bila dala ovlasti komisiji da istražuje ukoliko za to postoji razlog ili e, žalba ili bi to mogli napraviti na vlastitu inicijativu učinkovitosti zato što komisija neće trebati čekati da naše tvrtke budu pogođene, već će biti u poziciji da djeluje ukoliko postoje e, dokazi dakle, za nepoštenu, za nepošteno tržišno natjecanje. Učinkovitost i zato što imamo, imamo jasne vremenske rokove dakle, za istragu i za dovršetak iste, ali imamo i mogućnost skraćivanja ovih rokova ukoliko se radi o hitnoći. Učinkovitost također u smislu toga da uredba daje komisiji instrumente da ponovno urede pravedno tržišno natjecanje. Komplementarnost Uredba kao takva ne može učiniti našu industriju konkurentnom, ali zajedno sa sveobuhvatnim bilateralnim sporazumima imamo čitav jedan sustav i istraga u jednom trenutku može biti uključena u bilateralne napore u rješavanju problema. Potom dijalog. Imat ćemo dijaloge i konzultacije sa svim dionicima u obuhvaćenim državama članicama. Potom dijalog sa partnerima, dakle putem mehanizma bilateralnih dogovora. Potom konačno Europski parlament će biti uključen u ove pregovore. Dakle, to nije protekcionizam, ovo je jedan dobar alat koji smo uspjeli postići. Hvala vam. U ime kluba Zelenih, zastupnica Deli. Izvolite. Mes chers collègues, nous allons... Dragi kolege, glasat ćemo o jednoj od zadnjih e, uredbi ovog mandata za zračni prijevoz. E, recimo uzmete kompanije iz zaljeva, one su subvencionirane e, za kerozen i ostale stvari. To uništava radna mjesta njihovih konkurenata E, ova kuga e, e, se širi jer to dovodi do zatvaranja Europe i Azije jer se sve više prelazi preko novog čvorišta u zaljevu E, postavljaju se i socijalna i ekološka pitanja koja su e, povezana. Zračni prijevoz je e, tempirana bomba za klimatske promjene. Svi smo mi žrtve toga. Podsjećam, zračni prijevoz je 3% globalnih emisija. Emisije su jednake cjelokupnih emisija E, e, e, jedne zemlje, recimo Njemačke. Trebamo reformu zračnog prijevoza, to je veliki izazov. Imamo pariški sporazum, a taj je sektor isključen iz pregovora. Ali naša je zadaća da reformiramo jer globalni e, sustav e, e, odbija boriti se protiv klimatskih promjena. Mi moramo voditi primjerom. Imamo nekoliko rješenja, dodatne poreze na gorivo i tako dalje. Povjereniče, Nemamo više vremena za čekanje da zračni e, sektor se e, sam reformira. Mi, evropski zakonodavci, moramo preuzeti tu zadaću. Zračni prijevoz je veliki izazov i to kažemo. Naravno, to je ekonomski, e, socijalni izazov, ali to je u prvom redu klimatski izazov i potom klimatskom izazovu E, komisija previše šuti. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa, draga kolegice. Hvala vam. Sada u ime kluba GUE dajemo riječ zastupniku Pimenti Lopesu. Izvolite, Joao. Hvala lijepa ovdje imamo čitav niz elemenata s kojima se ne možemo složiti. Dakle, ovo je sve skrojeno unutar odredbi jedinstvenog tržišta, tu je uvedena jedna vizija um, monopola u sektoru zračnog prijevoza. To je strategija koja je dovela do uništenja nacionalnih uh, kompanija, povećala se privatizacija linija, privatizacija usluga i samih uh, tvrtki. To su sve postupci koji su naštetili državama članicama, ali i potrošačima. Ujedno su naštetili i radnicima koji sada imaju nesigurna radna mjesta i to sve u ime ove svete konkurencije. Ovdje međutim govorimo o odnosu evropskih tvrtki i ostalih se dakle unutar okvira jedinstvenog tržišta. U stranim zemljama se stvaraju određeni uvjeti, dakle uz pomoć e, državnih potpora koje se daju ovim tvrtkama, a posljedica takve, posljedice takve konkurencije dovode do toga da jedinstveno tržište pojačava, dakle, da pojačava interes jeftinijih avioprijevoznika i to dovodi do narušavanja kvaliteta usluga i ne poštuju se radnička prava zaposlenih u tom sektoru i zbog toga odbijamo ovaj prijedlog. Hvala vam. U ime FDD-a riječ ima zastupnica Ajuto. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, kao što već znate, u Europskoj uniji imamo jako stroga pravila kada je riječ o pravednom tržišnom natjecanju. To kako ne bi bilo diskriminacije u pristupu uslugama svih kompanija. Međutim, vidimo kako se ovaj reciprocitet ne jamči u nekim drugim zemljama i kako je teško našim nadzornim tijelima raspolagati kompenzacijskim mjerama i sve to unutar postojećih bilateralnih sporazuma između stranaka. Zbog toga je dobro da se mijenja uredba 868 i da se uvode konkretne i učinkovitije mjere kako, kako kada je riječ o pokretanju istraga, ka, tako kako je riječ o kompenzacijskim mjerama. Postojeća uredba naime nikad nije korištena želimo zaš, e, omogućiti bolju povezanost naših građana, koliko želimo zajamčiti odgovarajuću konkurenciju za naše tvrtke i za našu industriju, od ključne je važnost imati na raspolaganju instrumente kontreo, kontrole koji će biti učinkoviti. Hvala lijepo kolegice. Riječ ima zastupnik Sošnjerc, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Ova uredba se zalaže za pravedno tržišno natjecanje. Naime, nepravedno tržišno natjecanje znači da tu postoje određene državne potpore koje narušavaju tržišnu utakmicu. Dakle, daje se novac poreznih obveznika određenim e, kompanijama. Međutim, što mi radimo u Europskoj uniji? Pa mi sve podupiremo sve moguće, studente, promet, nevladine organizacije, poljoprivrednike, pa i mi dajemo potpore zračnom prijevozu. Nedavno se komisija e, složila sa pljačkom u Poljskoj kada je bila riječ o spašavanju nacionalne tvrtke. Dakle, ljudi su na indirektan način poduprili svoju nacionalnu kompaniju. Međutim, ne smijemo smetnuti suma koje su važne, eh, koje su važne stvari. Mi ovdje krivimo dakle, tvrtke što su se uključile u tržišnu utakmicu. Hvala lijepo. Dajem riječ eh, zastupnici Lukačevskoj na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa. Zračni prijevoz eh, je donosi mnogo, prinosi mnogo razvoju gospodarskih aktivnosti, povećava povezanost kako unutar Europske unije, tako i izvan Europske unije. Razvija se tržište bez obzira na ove pritiske koji dolaze od zemalja izvan Europske unije. Imamo dakle tu i s tim povezane pritiske vezane uz globalizaciju i slično. Europske tvrtke se suočavaju sa konkurentnima sa Bliskog istoka, tamo oni raspolažu velikim kapitalom i vrlo dobrim eh, vezama te sve nude po izuzetno dobrim cijenama. Također ne moraju se držati zakonodavstva EU, unije. To im omogućava brzi rast ali zasigurno znači nepravedno tržišno natjecanje. Zato se slažem sa svim prethodnim govornicima koji su istaknuli da trebamo učiniti sve što možemo kako bismo postigli dogovor sa rastućim tržištima. To mora svakako obuhvatiti klauzule o pravednom tržišnom natjecanju. Potreban je pravedan sustav kompenzacijskih mjera kako bismo omogućili i jednaku situaciju za sve i poštenu tržišnu utakmicu. Mislim da će ova uredba biti jedan od instrumenata koji će ojačati naš utjecaj, koji će ojačati naš sektor zračnog prometa. Kada potrošač bira zrakoplovnu tvrtku, on će gledati cijenu karte, kvalitetu usluge, letačko iskustvo, ali i svoju destinaciju koliko želimo poduprijeti evropske zračne prijevoznike. Oni će trebati staviti potrošače na prvo mjesto. To je jako važno. To ne može nadomjestiti zakonodavstvo. Hvala lijepo. Imamo za vas jedan plavi karton od zastupnika Sošnjerca. Da li prihvaćate pitanje? Žao mi je, ali kolegica odbija plavi karton. Riječ ima zastupnik, zastupnica Tapardel, izvolite. primul rând să felicit raportor, pe domnul Ja čestitam kolegi Piperu na ovom e, izvješću. E, ovaj važni e, dokument za budućnost zračnog prijevoza Zračni prijevoznici se nalaze u jednom e, globalnom e, okruženju. Stoga e, je važno da mi zakonodavci štitimo zračni prijevoz da stvorimo mehanizme koji će isključiti nelojalnu, nepravednu konkurenciju trećih državama. E, prijevoznika koji e, dobivaju subvencije od države i time narušavaju e, tržišno natjecanje. Mm, Europski prijevoznici moraju moći djelovati u jednom okruženju u kojem vladaju jednaki uvjeti za sve. Moramo također paziti na zaštitu okolišta ja, ja sam također e, potpredsjednica odbora za europski turizam. E, e, moramo ponovno promisliti o našim modelima turističkog djelovanja jer često gubimo u natjecanju sa trećim zemljama ne smijemo time e, štetiti naše e, putnike, naše građane. E, moramo biti primjer za ostatak svijet i po kvaliteti usloga i po sigurnosti zračnog prijevoza. Moramo štititi i zaposlenike. Hvala lijepa, gospođo Tapardel. Kolega Zlodovski ima jednu minutu. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Konkurencija u e, sektoru zračnog prijevoza nije samo nužna, već je i nešto što putnici očekuju, ali potrebno je da to bude zdrava konkurencija koja e, neće e, biti takva da zračni prijevoznici izvan Europske unije podjarmljuju e, naša pravila i ono što rade prijevoznici u Europskoj uniji, a pritome koriste subvencije ili slične mjere koje izravno narušavaju konkurenciju u Europskoj uniji. Mislim da takva praksa šteti putnicima, a ono što nam je najpotrebnije trebnije jest da imamo e, sveobuhvatna međunarodna rješenja koja će spriječiti rješenja u zrakoplovnom sektoru koja narušavaju tržišnu utakmicu. Hvala. Hvala vam lijepa, poštovani kolega. Sada Otvaramo e, postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo dva e, zahtjeva za javljanje za riječ. Prihvatit ću oba. Zastupnik Marijas, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Kad je riječ o uredbi 868, ona se mora primijeniti. To je jedini način da se spriječe ovakve nepravične tržišne prakse od strane zračnih prijevoznika iz trećih zemalja. Zračni prijevoznici iz trećih zemalja primjenjuju takve nepravične e, prakse, ali moramo imati veću konkurenciju i kad je riječ o letovima unutar e, Europe. Poštovani povjereniče Ettinger, e, postoje određeni problemi vezano uz avioprijevoznika GM. Riječ je o monopolu u Grčkoj. Kada letite iz Atene na Kretu, morate platiti više nego da letite iz Atene u Berlin. Cijene karata iznimno su visoke, a letovi na Egejske otoke također su iznimno skupi. Tu nešto moramo učiniti. Ja prijavljujem takvu eh, lošu praksu takav monopol od e, lipnja prošle godine. E, to je doista monopol koji uzrokuje visoke cijene kada je riječ o povezivanju grčkih otoka sa kontinentom. Hvala vam lijepa. Gospodin Ateric, izvolite, imate minutu. Hvala vam lijepa. Zabrinuo sam se na početku ove rasprave sa onime što je rekao izvjestitelj, ali onda sam shvatio da je riječ o zaštiti konkurentnosti u zračnom prijevozu, pa sam rekao, a dobro, ipak je sve u redu, tu je riječ o tržišnoj utakmici, no onda je povjerenik zapravo spomenuo čitav popis novih pravila koja želi uvesti. I sada sam shvatio da o čemu se ovdje zapravo radi. Radi se o tome da se ukinu pojedinačni sporazumi koji već postoje i da Europska unija preuzme pregovore. Primijenili, primijetili smo da neke druge zemlje diljem svijeta podupiru financijski svoje zračne prijevoznike pa smo odlučili da bismo i mi mogli učiniti isto i zapravo se ovo pretvara e, zapravo u državne potpore i raspravu o državnim potporama, a ne u zaštitu e, tržišnog natjecanja. Hvala lijepa i evo još dajemo riječ i zastupniku Keliju. Hvala. Kao zastupnici u Europskom parlamentu mi vjeruje, vjerojatno letimo češće nego mnogi drugi ljudi i uvelike smo zainteresirani za zračni prijevoz. Iznimno je važno da zračni prijevoz bude konkurentan kako za nas, tako i za sve druge putnike. Um, od kad radim za Europski parlament pojavilo se mnogo jeftinih zrakoplovnih kompanija poput Era i e, oni su utjecali na smanjenje cijena e, u zračnom prijevozu. Prije su cijene bile veoma visoke kada recimo zračni prijevoznik u Irskoj nije imao nikakvu konkurenciju. No, u potpunosti se slažem sa eh, onime što nastoji učiniti komisija, a to je urediti ovo područje. Hvala vam lijepo. A sada u ime komisije povjerenik Ettinger, Izvolite. Gospodine predsjedniče, eh, dame i gospodo zastupnici, eh, iz vaših komentara E, prepoznajem e, potporu za nacrt uredbe e, koja je došla, ovaj nacrt koji je došao od izvjestitelja Pipera, od komisije i vijeća. Spomenuli ste probleme koji su važni, a neke od kojih možemo riješiti uredbom. Ne sve, ali to je veliki napredak prema pravednom tržišnom natjecanju prema jednakim uvjetima za sve na sektoru zračnog prijevoza, za europske prijevoznike i za prijevoznike iz trećih zemalja. Svi moraju biti podvrgnuti istim propisima. To je u interesu potrošača, naših sugrađana koji na toj osnovi e, mogu po povoljnim cijenama birati prijevoznika. E, jasno, e, jasan glas parlamenta će dovršiti ovaj proces. Imat ćemo osnove za E, tržište u zračnom, prijevoz, e, u zračnom prijevozu budućnosti. Idemo u pravom smjeru. Hvala lijepa povjereniče. A sada ima gos, riječ izvjestitelj gospodin Piper. Hvala lijepa predsjedniče. E, hvala vam povjereniče Oettinger ili energenik politika, proračun, danas zračni prijevoz, uvijek ste uvjerljivi. E, dobili smo ohrabrujuće prijedloge, ohrabrujuće poticaje. Zahvaljujem svim članovima pregovaračkog tima i našim asistentima. E, e, drago mi je što smo svi složni, što svi idemo u istom smjeru E, sada dajemo osnovu za rješavanje konfliktnih situacija. Našli smo za to rješenje u uredbi. Veseli me da je upravo parlament e, dao jaču snagu i uredbi jer e, Komisija sada može djelovati već u slučaju prijetećih šteta e, za zračni prijevoz. To je velika razlika prema staroj uredbi. Danas je dobar e, dan za europski zračni prijevoz. E, dobar dan za ujedinjenu Europu koja se samo ujedinjena može odupreti velikim koncernima. Hvala vam na suradnji. Hvala vam lijepa, e, uvažani zastupniče Piper. E, glasanje će biti sutra. Rasprava je zaključena. sada na dnevnom redu imamo izvješće zastupnice Holmajer. Riječ je o smjernicama za proračun za 2020. dio treći. Najprije dajemo riječ zastupnici Holmajer E, koja je izvjestiteljica. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, povjereniče, dragi kolege i kolegice. Na početku želim srdačno zahvaliti e, izvjestiteljima u Sjeni koji su e, se intenzivno trudili zajedno sa mnom da pripremimo dobar izvještaj i osnovu za proračun do 2020. godine. E, nije to jednostavno, sad imamo prelaz prema sljedećem of O. a drugo nije jednostavna godina jer e, smo u godini Brexita stojimo pred e, katastrofom i ne znamo na kraju što nas čeka. A treće, jer stojimo pred velikim izazovima. Moramo biti konkurentni, ali moramo osigurati radna mjesta, e, poticati e, e, blagostanje, pružati pomoć, razvojnu pomoć i rješavati migracijski, migracijsku krizu pomagati trećim zemljama, a također e, se boriti za unutarnju i vanjsku sigurnost. E, našim sugrađanima moramo dati optimalnu zaštitu. E, ja molim povjereniče da se odazovete našoj molbi da na području programa Erasmus i programa za mladež da tu e, budemo e, e, djelotvorni. Ako želimo gospodarstvo i industriju, trebamo mlade ljude, trebamo privlačna radna mjesta. Moramo ulagati u sljedeću generaciju. Mladim ljudima moramo omogućiti da u okviru svog obrazovanja Eh, upoznaju i treće zemlje, da s njima imaju kontakt. Stoga trebamo poticati ove programe. Eh, imamo programe Obzor 2020. Eh, to, mm, tu su uspjesi mm, malo manje. Imamo program Kozme, Emerging Technologies, tu smo imali e, e, e, vrlo slab odaziv i apsorpciju korištenje sredstava jer nije bilo dobrih projekata. Mi moramo stvarati radna mjesta za buduću generaciju gdje će tim ljudi biti osigurani Poduzeća moraju biti u stanju e, poticati e, e, ulaganja. Dakle, obje ove zadaće poticati mlade ljude, njihovo obrazovanje se to mora biti održivo, a s druge strane moramo poticati otvaranje radnih mjesta i inovacije. Europska unija mora ostati konkurentna kako bi opstala na, e, e, u ovom e, svijetu budući da danas vijeće nije ovdje prisutno, bilo bi smisleno da značajne teme ne dođu na dnevni red u tri sata ujutro. E, moramo te e, e, probleme rješavati u jednosmisleno doba. Vijeće se mora također malo aktivnije pozaviti sa ovim problemima i boriti se za novi VFO. Hvala lijepa. A sada u ime komisije riječ ima povjerenik Ettinger. E, uvaženi predsjedniče, dame i gospodo. E, u današnjoj raspravi otvarate e, savjetovanja za proračun do 2020. godine. Dakle, to će biti sedma godina VFO-a razdoblja 2014. do 2020. To radimo u trenutku Brexita. E, ne znamo e, e, hoće li hoće kolege iz Ujedinjenog kraljevstva, kraljevine s nama u sljedećem mandatu sudjelovati u raspravama. također imamo Mm, e, stojimo sada pred e, parlamentarnim izborima, izborima i za parlament i za komisiju. I stoga moramo dati doprinos za stabilnost kako bi proračunski programi za razvoj Europi djelovali pozitivni i da bi se naši zajednički ciljevi mogli e, ispuniti uz pomoć europskog novca Slažem se, e, e, e, zahvaljujem kolegici Holmajer na ovom izvješću. Ona je ispunila različita očekivanja klubova. Došlo je do zajedničkog nazivnika u ovom izvješću. To svakako nikada nije jednostavno, a naročito je to složeno u izbornoj godini. E, e, e, stoga zahvaljujem što se tu nije djelovalo stranačko politički, već u interesu, u zajedničkom interesu jednog dobrog VFO-a. Evo, sada smo na prekretnici. Mi smo, moramo djelovati odgovorno E, nadam se da ni sljedeći savez neće na, e, saziv neće na to gledati e, dijametralno suprotno. oni će onda biti odgovorni za proračunsku politiku. Mm, od izvjestiteljice do svih ostalih koji su sudjelovali u ovom poslu, svima njima zahvaljujem. E, e, stojimo prema važnim pitanjima jer e, conciliation period počinje u sljedećeg listopada i time će se baviti ne sljedeća komisija. A možda ćemo možda će sadašnja komisija morati nastaviti radom jer e, sljedeća komisija još neće biti osnovana. Ali svakako se moramo i dalje boriti za stabilnost Europe. Moramo graditi most prema e, budućoj e, Europi. Moramo investirati u naše građane, u inovacije. To je bio, naslov gospođe Holmajer. To je e, vrlo e, mudar naslov. E, to može uvjeriti naše sugrađane. Moramo paziti na konkurentnost, gospodarski rast, bolja i više radnih mjesta, bolje radni uvjeti, istraživanje, mlada generacija, borba za ekološki razvoj, borba protiv klimatskih promjena. Mi dijelimo e, e, stanovište da poticanje rasta i konkurentnosti da su to prioriteti. E, prošlih šest godina su bili uglavnom dobre godine za europsko gospodarstvo. Imali smo sve veći gospodarski rast, veći od očekivanog Imali smo više porez, u, ubranog e, poreza. E, rastao je i broj e, radnih mjesta i smanjena je nezaposlenost mladih. Naravno, to nije dovoljno, ali ovih, ovih zadnjih šest godina su bile dobre godine ali sada se skupljaju oblaci na našem nebu. E, stoga moramo u proračunu e, imati instrumenta protiv stagnacije, protiv recesije, protiv kriza koja će posticati e, rast, otvaranje radnih mjesta, konkurentnost u okviru naših ograničenih sredstava. Ta sredstva moramo dobro koristiti. Moramo poticati mala i srednja poduzeća, moramo uh, poticati inovacije u Europskoj uniji od Erasmusa plus do naših uh, E, e, multikulturalnim kompetencijama. Moramo se i dalje boriti protiv klimatskih promjena. Mi imamo e, mnogo programa koji idu u pravom smjeru i koji će se dalje jačati u okviru naših ograničenih mogućnosti. Moramo osigurati i fleksibilnost. Parlament i komisija moraju zajednički nastupati protiv vijeća e, da e, moramo djelovati pravovremeno e, i pravovremeno su suočavati sa nadolazećim izazovima. Moramo paziti i na to da u kohezijskoj politici imamo dovoljno sredstava za E, e, preuzete obveze za plaćanja kako bi se programi mogli realizirati i kako ne bismo e, morali prenositi previše sredstava u sljedeću godinu. U ECOFIN vijeću u veljaču će doći će vaše smjernice mi kao komisija u okviru naših mogućnosti ćemo posredovati kako bi e, došlo do e, sporazuma između vijeća i e, parlamenta. Evo, napravili smo prvi korak u tom smjeru. Vaši prioriteti se slažu s prioritetima komisije. Zahvaljujem na suradnji. E, zahvaljujem da ne miješate predizmornu kampanju sa zadaćama u okviru pripreme ovog proračuna. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala lijepa. Hvala dragi povjereniče, a sada krećemo sa izlaganjima u ime klubova. Prije svega u ime kluba Europskih pučana, zastupnik Eli, imate tri minute, izvolite. Hvala vam lijepa Zahvaljujem i kolegici Monike Holmajer i čestitam joj. Zahvaljujem i povjereniku Ettingeru e, na odličnom radu vezanom uz ovu temu kao i uz prethodnu temu. Odlično je kada nas dobri ljudi vode i treba im na tome čestitati. Biće važno da e, proračun za 2020. godinu zacrta dobar smjer za sljedeći višegodišnji financijski okvir Proračun mora biti snažan, mora biti dobro financiran i usmjeren prema budućnosti kao što je rekao i povjerenik e, pozdravljam usredotočenost povjerenice, e, oproste izvjestiteljice također, e, dakle riječ je o stvaranju radnih mjesta u 27 država članica i o povećanju naše međunarodne konkurentnosti. Također Naglašavaju se programi kao što su Obzor 2020, Kozmi i e, digitalne tehnologije. Također veliki naglasak stavlja se na borbu protiv klimatskih promjena. Veliki izazov e, pred nas stavlja ispunjavanje obveza koje smo preuzeli i važno je da Europska unija nastavi biti predvodnik kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, a to smo učinili počevši od Pariškog sporazuma prije tri godine. Bez sredstava za sve te programe nećemo moći ništa ostvariti. Važno je da europski proračun pomogne da se mobilizira ovakvo djelovanje. U prošlosti smo u tome uspjeli, i e, recimo 90% dodatno stvorene električne energije je e, iz obnovljivih izvora upravo zahvaljujući ulaganjima e, uloženim u Irskoj. Invest EU je veliki program i on će se nadovezati na ono što je napravljeno u sklopu EFSI-a. Dakle, e, također i to je rezultat ambicioznog i dobro financiranog proračuna Europske unije. Nadam se da s time možemo nastaviti 2020. godine i da ćemo također e, uspjeti finalizirati pregovore o sljedećem e, financijskom okviru. I na kraju samo bih sam htio reći e, da je e, jedva u britanskom parlamentu donesena odluka sa samo 13, 312 glasova naprema 308 e, protiv izlaska iz Europske unije bez sporazuma. Hvala. Hvala vam lijepa, uvaženi kolega. Zastupnik Mirijada ima plavi karton za vas. O, zastupnica, oprostite, Mirjada ima plavi karton za vas. Prihvaćate li? Da. Sean, pozdravljam činjenicu da ste toliko zainteresirani za klimatska pitanja, ali da znate o čemu se radi u ovom proračunu, znali biste da je doista mali iznos izdvojen za borbu protiv klimatskih promjena. To nije dovoljno, pa se zato pitam zašto je e, vaš klub spriječio da ljudi dođu i govore sa premijerom Irske o klimatskim promjenama i zašto neprekidno ulažete u fosilna goriva umjesto u sve druge aspekte kako bismo mogli bolje živjeti, e, bolje bez fosilnih goriva. Možda nam možete reći nešto o tome. Pa to su zanimljiva pitanja za osvajanje političkih bodova, no možemo na to odgovoriti. Moj klub bavi se pitanjem klimatskih promjena već veoma dugo. Sudjelovali smo ja osobno uh, u uh, sklapanju sporazuma u Parizu i uh, kao drugo želim reći da je moja stranka e, u koalicijskoj vladi e, u Irskoj i naš e, premijer u ovom trenutku priprema nove propise koji će biti veoma ambiciozni Dakle, i e, moja stranka i vlada u Irskoj i europski pučani ovdje u Europskom parlamentu predvode na veoma praktičan način promjene vezane uz zaštitu e, od klimatskih promjena. Hvala vam lijepa. A sada u ime socijalista i demokrata u Europskom parlamentu zastupnica Glonek Moran. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, gospodine povjereniče, dragi kolege i kolegice, veliko mi je zadovoljstvo da govorim u ime socijalista i demokrata u primjeri ovog proračuna, proračuna e, zadnjeg u ovom VFO.